sada na glasovanje. Riječ je o vrlo kratkom dijelu. Krećemo od izvještaja gospodina Moraesa, automatizirana razmjena podataka iz registra vozila u Latviji. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Sljedeći je izvještaj gospođe Grisbek, pretpostavka nedužnosti i pravo biti nazočan na suđenje u kaznenom postupku. E, prvo glasujemo o amandmanu 52. Tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. E, blok 2 otpada. Glasujemo tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Glasujemo poimenačno. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. E, prelazimo na izvješće gospođe Ford o osobnoj zaštitnoj opremi. Prvo eh, glasujemo o amandmanu 159 koji je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Eh, blok 2 otpada. Eh, o prijedlogu komisije tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Glasovanje o zakonodavnoj rezoluciji poimenično otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje usvaja se. Prelazimo sada na izvješće e, gospođe Štiler, aparati na plinovita goriva. Prvo glasujemo o bloku broj 1, amandman 203 za, protiv, suzdržan, usvaja se. Prijedlog komisije tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Zakonodavna rezolucija poimeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. E, izvješće e, gospodina Lopeza i stariusa Whitea o žičarama. Amandman 148. Tko je za? Protiv? suzdržan, usvaja se. Prijedlog komisije tko je za, tko je protiv, suzdržan, usvaja se. Zakonodavna rezolucija poimeničnim glasovanjem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Čestitam. Prelazimo sada na rezolucije o prigovoru na delegirani akt o sustavu općih carinskih povlastica. Prijedlog rezolucije je predmet prvog glasovanja EUL-a, e NGL-a. Poimenično glasovanje, otvoram glasovanje, zatvaram glasovanje. Odbija se. Prelazimo na sljedeće izvješće. Prigovor na delegirani akt o posebnim zahtjevima u pogledu sastojaka i informacija za prerađenu hranu na bazi žiteljica i dječju hranu. Prije glasovanja e, gospodin Keith Taylor bi želio nešto reći u ime odbora ENVI. Izvolite. Ovo glasanje se svodi na to želimo li nastaviti poticati e, sve veću pretilost među građanima ili želimo promicati e, zdravlje naše djece i budućih naraštaja. Komisija je predložila da nastavljamo da 30% e, energetske vrijednosti u hrani za dojenčad dolazi iz šećera. Meni se čini da je to neprihvatljivo. Svjetska zdravstvena organizacija preporučava da se smanji unos e, šećera na manje od 10% e, ukupnog unosa i čak manje od 5% zapravo dovodi do dodatnih zdravstvenih koristi. Stoga ja pozivam komisiju da se e, vrati i pripremi novi prijedlog te da prijedlog bude u skladu sa preporukama Svjetske zdravstvene organizacije. Na taj način ćemo svoj europskoj djeci pružiti bolju i zdraviju budućnost i zato vas molim da glasate za. Hvala vam. Thank uh, Hvala vam gospodine Taylor. Um, Povjerenik Kanjete, izvolite, imate riječ. Hvala vam gospođo. Usvajanje ove delegirane uredbe bi uh, zaustavilo postupak koji je zakonodavac već odredio za 20. srpnja 2015. Novi dele, nova delegirana uredba bi definirala nova pravila za vlasti, posebice, i to posebice što, što se tiče označavanja. Službe su se već obvezale da će e, se savjetovati sa Europskom agencijom za sigurnost hrane o kvaliteti sastojaka u e, hrani od žitarica te za e, hranu za dojenčad te da će uzeti u obzir najnovija znanstvena, znanstvene rezultate. Zbog toga će komisija moći revidirati zahtjeve za označavanje sastojaka za tu hranu. Hvala vam. Hvala. A sada prelazimo na glasanje. Počinjemo sa amandmanom 2. Glasamo poimenično i glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Paragraf 3. The original Stavak 3. E, prvotni tekst. E, dizanjem ruku. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. E, stavak 3 izvornog teksta. Možemo provjeriti stavak 3, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Stavak 4 prvotnog teksta, to jest izvornog teksta, dizanjem ruku tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman broj 3. Amandman broj 3. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Dakle, prvotni tekst se ne razmatra. Amandman broj 1. Glasamo poimenično. Tko je za? Tko je protiv?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 Glasanje je zatvoreno. Rezolucija je usvojena. Prelazimo na mirovni proces u Kolumbiji. Imamo prijedloge rezolucija. Glasamo o ovoj posljednjoj, to je, e, dakle, glasamo zajedničko, glasamo dizanjem ruku, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Hvala vam, ovime smo završili sa glasanjem. A sada prelazimo na obrazloženje glasanja.